Proglašavam nastavak zasjedanja Europskog parlamenta koje je prekinuto 18. rujna 2014. Dame i gospodo, zbog aktualne situacije u Sjevernoj Irskoj, konferencija predsjednika me zamolilo da sve strane pozovem na prekid svih danjih provokacija, sva smetanja procesa mira trebaju prestati. Jedini odgovor je dijalog. Zato pozivamo sve strane na to da i nadalje sudjeluju u iznalaženju mirovnog rješenja, odnosno da nastave krug pregovora kada je započet 16.10. Proces mira u Sjevernoj Irskoj je uspješan europski projekt i mi ćemo i nadalje pratiti taj proces. Europski parlament također je na raspolaganju kao iskren i neovisan posrednik. Želimo da se taj proces i nadalje privode uspješnom kraju i želimo podržati Sjevernu Irskoj da izgradi stabilno gospodarstvo, stabilne institucije što želimo činiti zajedno sa svim ljudima u Sjevernoj Irskoj kako bi imali sigurnu budućnost. Dame i gospodo, želim vas obavijestiti da ste prošlog četvrtka od e, zastupnice Ivete Grugul dobili obavijest da istok e, da ist, u to vrijeme napušta frakciju FDD-a, klub zastupnika FDD-a. Ja sam obavijestio konferenciju